da je dosta toga odlučeno. Dopustite da vas podsjetim u Durbanu sve zaistinirane strane su rekle da nisu spremne e, na neki sporazum prije 2015. Međutim, sad smo e, sad se pokazalo da je proces ipak moguće ubrzati. Mislim da smo uspjeli dogovoriti financiranje na e, pristojan način. Jedan cijeli niz zemalja članica je e, imao e, konkretne prijedloge za javno financiranje u Europi. Dakle, bez ulaženja u detalje mislim da je to obavljeno na prihvatljiv način. Osim toga, postigli smo napredak po pitanju gubitaka i odšteta. To je tema već u proteklih 20 godina. To je, to je doista pravi napredak. Dakle, način na koji, se sada e, hvatamo u koštac sa tom temom gubitaka i odšteta. Mislim da je dakle tu postignut napredak. Ključna tema, ključno pitanje u subotu su e ADP e, i pritom nam je potreban vremenski plan i sada ga imamo. Rekli smo da svi moraju obaviti svoju zadaću do 2014 a da prve kvote hoćemo imati prije 2015. za one koji su spremni. Naravno da ne možemo diktirati svima da odrade svoje domaće zadaće u svojim nacionalnim parlamentima, ali odlučeno je da do prvog kvartala 2015. trebamo imati različite planove po zemljama članicama, tako da na vrijeme prije konferencije u Parizu možemo vidjeti da li našim zajedničkim naporima možemo postići da e, e, bude vjerojatno da će svijet imati e, porast temperature manji od 2 stupnja Celzijeva. Zašto na vrijeme prije konferencije u Parizu? Zato što je u tome razlika između režima od dola prema gore i hibrida koji pokušavamo stvoriti dakle između e, mjera odozgora sa rezultatima od baze prema gore. Dakle, potreban nam je hibrid između toga dvoga kako bi imali vremena za raspravu o tome u međunarodnom okviru. Mislim da je to bilo prilično važno. Mislim da su naši kolege iz Francuske da mogu biti prilično zadovoljni, da imaju sada e, sa čime raditi. Oni koji su bili tamo mogu potvrditi da e, je održana vrlo, da se dogodila vrlo velika rasprava. Neke zemlje su pokušale e, zaustaviti, odnosno usporiti dogovore, međutim nisu u tome uspjeli. Ne bismo trebali podcjenjivati e, međutim sve to skupa jer to što smo vidjeli nam pokazuje koliko će težak biti e, daljnji put i ono što nas čeka u, Parizu. Sjedinjene američke države su se angažirale više nego do sada i javno su e, izjavili da su spremni do prije prvog kvartala 2015. E, reći što su oni spremni poduzeti. Neki od vas će se sjetiti da smo rekli važno je da oni koji su u drugom periodu Kyoto protokola da kažu što su, koje su mjere spremni poduzeti prije 2020. Zato je bilo vrlo važno da ono što smo spremni poduzeti prije 2020. vrijedi za sve zemlje. I zato je važno da će sljedeće godine svi, dakle sve zainteresirane strane morat će sudjelovati u tom razgovoru na ministarskoj razini. I samo za kraj, vjerovatno nije promaklo vašoj pažnji da smo tu počeli upotrebljavati novu riječ, dakle s jedne strane obaveze akcije što se tiče financijske potpore zemljama u razvoju, to je Kyoto jezik, međutim e, riječ obaveze, riječ koja je dosad bila u upotrebi, međutim izgleda da je to prilično kontroverzna riječ, pa smo umjesto toga e, se odlučili za riječ doprinosi. Međutim, to nije, ne, e, to ne znači da će to biti e, u pravnom smislu forma koja, dakle tom riječu ne prejudiciramo pravnu formu, jednostavno želimo reći da svi moraju dati svoj doprinos, ali naravno da, će, da je pred nama jedna ogromna rasprava o tome koju pravnu formu ćemo za to E, dogovoriti. Sve u svemu, e, gospodine predsjedniče, želim reći moglo je biti mnogo gore. Mislim da sada e, Francuzi imaju zapravo jedan vremenski raspored koji, s kojim mogu raditi u pripremama za konferenciju u Parizu. Hvala lijepa Koni Hedegard i za ovaj sažetak konferencije u Varšavi. Ja moram reći za mene osobno E, a, a toliko sam čuo i od drugih koji su bili u Varšavi e, dogodilo se više nego što smo očekivali e, dakle e, tamo su sve u svemu kad se podvuče crta može se reći da ta konferencija e, jest dala prihvatljive rezultate i nije, nije bila katastrofa ono što se tamo dogodilo kao što smo u prošlosti već e, doživjeli. Što se tiče ovih emisija e, pomorskog prijevoza E, imamo u Europi jedan sektor gospodarstva koji je u velikoj krizi, a to su brodogradilišta. Dakle, ako e, uvedemo tehničke izmjene možemo e, postići uštede, odnosno smanjenja emisija od 75%. Naši lučki gradovi imaju ogromne probleme sa kvalitetom zraka, odnosno onečišćenja E, zraka i što što se manje mi ovdje na odboru Envi smo imali e, izvješće Hasi E, uz ovo koje ćemo danas raspraviti i moramo voditi računa da ta dva e, izvješća ne budu međusobno u kontradikciji. Dakle, da, da istrpimo tehničke mogućnosti koje i potencijale koji su prilično dobri. Ono o čemu još treba razmisliti kako komisija, tako i svi drugi, e, a to je da e, dobijemo brodove koji imaju niske emisije na naše vode već sada imamo ogromne e, e, previše dakle brodova prevelike kapacitete i možemo razmisliti da se stare brodove koji imaju velike emisije šalje u rezališta Međutim, tu bi naravno trebalo razmisliti o financiranju kako bi na kraju i e, kvaliteta zraka, odnosno zaštita okoliša profitirala od toga i e, borba protiv klimatskih promjena. Dakle, isplatilo bi se e, uhvatiti se u košta s time, odnosno E, usvojiti mjere. A sada počinjemo sa e, koordinatorima na, kao prvi Rihad Zeba, a potom drugi koji su se javili za riječ u ime klubova zastupnika, pa ćemo vidjeti što ćemo se na kraju dogovoriti. Kao prvi riječ ima Rihad Zeba, izvoli. Hvala Matijas. Ja ću početi sa pomorskim prijevozom. Već smo na e, primjeru zračnog e, prometa vidjeli koliko je to teško i možemo očekivati e, poteškoće i u ovom području i zato je ovaj pristup komisije da se najprije skupe podaci, informacije po mom mišljenju potpuno ispravan. Dakle, međutim, taj postupak, najprije skupljamo podatke, onda donosimo mjere e, i onda njihova primjena, e, to se može odužiti, a u e, međunarodnom kontekstu nemamo, ne možemo si priuštiti gubljenje vremena. Kao što je sada predsjednik E, rekao, mislim da bi bilo da je veliki izazov pred nama uvesti nove tehnologije i e, poboljš, tehnička poboljšanja kojima bismo mogli uspjeti da naša pomorska flota e, e postane ima manje emisije kad se radi o redukciji emisija ugljičnog dioksida i e, smanjenju zagađivanja zraka, dakle to bi bili vrlo pozitivni efekti koje bismo toga mogli imati, a s druge strane ne bismo imali probleme sa međunarodnim partnerima, a e, kao treće e, te moderne bolje brodove bismo mogli bolje prodavati na međunarodnom tržištu. To bi dakle bile mjere koje bi E, imale pozitivne efekte na našu e, pomorsku industriju, a i u međunarodnom kontekstu bi imale pozitivne efekte. I zato molim komisiju da razmisli o tome e, da li možemo tim, tim pristupom napredovati u ovom, na ovom polju brže nego u, na dosada, u dosadašnjim u dosadašnjim e, programima i politikama e, kad se radilo o smanjenju emisija. Ja nisam bio u Varšavi, međutim slažem se da je ta konferencija doista bila uspjeh. Ono što je najvažnije kod e, pregovora o klimatskim promjenima je da ne dođe do zastoja, da napredujemo, da stvar ide dalje. I tu sam usporedio e, i mislim da je vrlo dobro da smo da tu možemo iskoristiti javno mnjenje, odnosno raspoloženje javnog mnjenja e, i iako i, a to E, postaje u sve većoj i većoj mjeri tema koja zanima javnost. I zato taj razvoj djeluje zapravo u našu korist. Mislim da se možemo pomiriti s tim da mi nećemo kao pobjednici e, biti prikazani u medijima, ali o tome se i ne radi, radi se o tome da se postignu ciljevi i tu ćemo možda još dobiti batina međutim činjenica je da se moramo pobrinuti da proces ide dalje da se da jednostavno ostanemo uporni i da e, ostanemo kod tog cilja da se ograničenje temperature e, porasta temperature da ostane kod 2 stupnja Celzija Mislim da je javno mjenje, mišljenje javnog mjenja tu igra vrlo važnu ulogu i u tom smislu e, i nama zapravo e, koristi, odnosno e, podržava liniju za koju se mi zalažemo. I zato bih tebe zamolio, tebe koja zapravo simboliziraš naše, našu politiku prema klimatskim promjenama da ostaneš kod onoga šta e, su dogovorene naše e, političke ideje i programe. Sada sljedeći govornici Linda McKeven ima riječ. Hvala Koni, hvala puno na ovim povratnim eh, informacijama. Hvala puno Koni, dakle ako pogledamo kako će biti, e, kada će se odvijati sljedeći pregovore 2015. godine, to nije idealno jer je to godinu dana prije američkih izbora. Sjetite se što je bilo u Clintonovo doba. E, on je pristao na nešto što ni na koji način e, nije moglo proći u kongresu. Zna se i da ovaj saziv parlamenta i komisija sada zapravo završavaju svoj mandat i mm, puno se stvari sada događa, ali ovo što se sada donese neće se vidjeti ti ljudi neće to kasnije pratiti. Budimo sasvim iskreni, kao što Richard dobro zna, e, u ovom parlamentu je sada puno teže usvojiti neke stvari, čak i na plenarnoj sjednici. I radi se o stvarima za kojima se većina ljudi slagala prije pet godina. E, situacija u vijeću je e, zapravo također manje jasna i u e, mojoj zemlji se jako puno govori o zelenim politikama. Dio mjera politike su bile napravljene u vrijeme kada se e, računalo s stalnim i trajnim rastom a dio stvari koje mi sada e, izrađujemo neće se primjenjivati niti u Europskoj uniji, a kamoli u trećim zemljama. Ali e, pogledajte sada kolike troškove ljudi imaju za struju, za plin. Možda se e, puno pretjeruje kada se govori o cijeni zelene energije. Međutim, točno je da su neki e, aspekti vezani i za to da ljudi moraju platiti za infrastrukturu najprije koja bi im e, donijela e, zelenu energiju. Moramo vidjeti koliko je, su energenti priuštivi za domaćinstva. U mnogim zemljama nema recimo sada rada na izoliranju kuća jednostavno nismo vidjeli tako veliki napredak. Na primjer kad u stanogradnji sada u, e, ne vidimo onaj napredak koji smo očekivali. Dakle, moramo vidjeti na koji način će se realno e, sve to moći napraviti. Potpora javnosti će se smanjivati e, kako budemo kretali prema 2015. godinu. Znam kakva je situacija sa raspravom o klimi u mojoj zemlji i u ovom parlamentu, a sigurno je tako i u drugim zemljama. Hvala sada riječima kolega Silakakis. Eh, hvala lijepa. Ja ću uglavnom govoriti o MRV-u, dakle nadzoru, izvješćivanju i provjeri. To je vrlo važna stvar. Važno je točno mjeriti i važno je da mjerenja budu sveobuhvatna. Treba mjeriti dakle stakleničke plinove e, koje ispuštaju brodovi. Od, na to sam se usmjerio u mom izvješću, proširujući područje njegove primjene. Isto tako važno je da se to čini na što učinkovitiji mogući način, a isto tako sve to treba biti i relevantno. I jedan e, moj prijatelj koji radi za novene mi je jednom rekao nešto zgodno. A to je bilo ne dopusti da stvarnost pokvari dobre argumente. A bojim se da će učiniti upravo to, naime da ću pokvariti neke dobre argumente. Što želim time reći? Ako e, gledamo izvješće e, Europske agencije za okoliš i kada se gleda kako emisije prometa utječu na klimu, onda vidimo da brodovi u međunarodnim razmjerama e, su, se loše ponašanju kada se radi o ispuštanju stakleničkih plinova. To je dakle jedan mali komadić stvarnosti koji moramo uzeti u obzir. U svakom slučaju to će se sigurno promijeniti i to iz dva razloga. S jedne strane, zato što će se trgovina u sljedećih 30 godina jako povećati, a pomorska trgovina koja je E, predstavlja najučinkovitiji način prometovanja također će se pojačati. A e, aerosol koji su zapravo lokalni onečišćivači, e, a ne lokalno nisu, će se također povećati. Dakle, doći će do e, globalnog zakljetnjenja, odnosno učinka hlađenja e, kroz nekoliko godina, a nakon toga će to početi utjecati negativno na klimu i taj negativni utjecaj će se povećavati. Dakle, to moramo uzeti u obzir. Postoje također mogućnosti da se e, uštedi, odnosno dobije na energetskoj učinkovitosti. Međutim, međunarodna pomorska organizacija na čijem se podacima zasniva rad komisije ne govori do 75%. Kaže da će se raditi o rasponu od 25 do 75%. Ne dopustimo da stvarnost pokvari dobar argument, ali eto, Ovdje se ne kaže do 75%, već od 25 do 75%. Prema tome moramo realno pristupiti tome i moramo imati realna mjerenja. Također je važno znati da dvije trećine troškova e, za brod predstavlja gorivo. Tržište je dakle jako važno, naime postoje e, velika i podsjecaj da brodovi budu učinkoviti u trošenju energenata. To je komercijalni argument. Međutim, to e, to je važno zato što e, kada e, gledate na poslovni svijet, njima je bitno da budu komercijalno učinkoviti. To je njihova priroda posla, ali naša priroda posla nije ista. Mi moramo dakle mjeriti E, stakleničke plinove i u budućnosti oni se moraju na neki način naplaćivati te emisije. Ja mislim da bi najbolje bilo to učiniti određenim porezom. No, način na koji se to treba napraviti je predmet jedne druge rasprave. Ovo čime se mi danas bavimo treba nam omogućiti da se približimo što je više moguće planu što su ga Amerikanci predložili Međunarodnoj pomorskoj organizaciji. Radi se naime o dobrom planu. Tu postoji čvrsti argument e, Međunarodne pomorske organizacije da se MRV što prije uspostavi na međunarodnim nivou, jer ako se on napravi samo na europskom nivou, to će biti E, zapravo izvor problema. Pomorski e, promet, pomorska industrija je zaista prisutna u svijetu. Postoji brodovi koji predstavljaju tvrtku sami za sebe. Oni stalno mijenjaju boravište. Dakle, E, postoje i mali brodovi koji mogu imati središte izvan Europe, to na sredozemlju, dakle da se prevozi od luke do luke manjim brodovima. Mislim da bismo to trebali iskoristiti. Trebali bismo prijedlog svesti na onaj prijedlog što su Amerikanci predlagali Međunarodnoj pomorskoj organizaciji, dakle 400 bruto registarskih tona. I trebali bismo tražiti da se ovim što je prije moguće pozabave kako vijeće, tako i Međunarodna pomorska organizacija i e, odnosno organizacija pomorski promet. Ja mislim da to možemo ostvariti i na taj način možemo povećati globalni MRV. Što se tiče e, upravljanja energentima na brodovima, tu se dobro napredovalo i e, Međunarodna organizacija pomorski promet je tu dobro napredovala. Energetska učinkovitost bila bi jedan pozitivan korak ako bismo imali e, međunarodni sustav za praćenje, izvješćivanje i promjenu. To bi bilo vrlo dobro u jednom zapravo e, globalnom e, postupku. Dopustite mi da dodam još par riječi o klimatskim promjenama moramo uzeti u obzir situaciju u kojoj smo mi već godinama u fazi ekonomskog propadanja. Rast u Europi je puno manji u, nego u odnosu na druge zemlje i manji je nego što smo mi predvidjeli, odnosno predviđali nekada. Iz tog razloga sam i sama računica je drugačija. Moramo taj argument koristiti na globalnoj razini. Mi nismo više bogat i moćan kontinent koji može biti vrlo velikodušan eh, i pomagati druge. Ne, mi smo u dubokoj krizi koja nije svjetska kriza, to je kriza zapada u prvom redu Europe. I to je nešto što moramo uzeti u obzir. Daću vam samo jedan primjer do kojeg mi je zaista stalo. U Grčkoj se BDP smanjio za 25%, a naše emisije po glavi stanovnika vjerojatno su iste kao i prije ili možda malo manje kao one u Turskoj emisije. Dakle, po glavi stanovnika u Turskoj, dok u Turskoj ne postoje nikakve obveze u tom smislu. Dakle, u stvarnosti problem postoji i problem naročito postoji kod naših susjeda. Hvala lijepa, znam da vam je srce puno, ali želim e, kolege zamoliti da se pridržavaju vremenskog ograničenja. Ana Rozbah ima riječ. Hvala. E, ja ću govoriti materinjim jezikom. Hvala Koni, baš mi je drago da te danas ovdje vidimo. Eto, konačno ćemo govoriti o brodovima. E, pozabavili smo se avionima, automobilima, autobusima i svim drugim prometalima. Drago mi je eto da ćemo konačno nešto napraviti po pitanju brodova, kao što je rekao naš predsjednik. Imamo ogromni, preveliki kapacitet brodovlja. Međutim, većina brodovlasnika zna da brodovi imaju dugi radni vijek. Isto tako znaju da kada kupuju nove brodove, mogu uzimati u obzir da želimo nulte emisije. Njima je puno jeftinije da razmišljaju na dugi rok jer će te brodove moći koristiti jako dugo. Kada razgovaram s danskim brodovlasnicima, oni e, točno znaju e, kamo mi smjeramo. Nadam se da ćemo se na međunarodnom planu moći obratiti i vrlo velikim E, tvrtkama, a mnogo koje su veće nego one koje imamo ovdje, nego smo mi tu, a postoje velike tvrtke koje idu i zatim da koriste biogoriva. Drugim riječima, u tom sektoru već se stvari mijenjaju i to mi je drago. Dopusti mi da postavim sljedeće pitanje. Kako možemo uspjeti nadzirati sve e, emisije, sve onečišćivače, sve stakleničke plinove, ne samo ugljični dioksid. Govorimo o svemu, o ribarskim brodovima, o kontejnerima, o putničkim brodovima neki od tih brodova odlaze i u vrlo ranjiva, ekološki ranjiva i osjetljiva područja, na primjer na Arktik. Na koji način ćemo dakle, moći nadziriti takva smanjivanja emisija na realan način? Još bih nešto dodala postoji sukob interesa između brodovlasnika s jedne strane i onih koje unajmljuju brodove. Brodovlasnike možemo naravno kontrolirati dok oni koji, one koji unajmljuju brodove ne možemo. Moramo dakle ne zaboraviti na njih. I e, još par riječi o konferenciji o klimatskim promjenama. Ja ovdje e, zapravo se slažem s osobom koja je govorila prije mene. E, slati više novca. Da, jasno mi je da mm, se na Evropljane gleda kao na one koji imaju novaca ali ta ideja da se šalje više novca, čini mi se da je to prilično opasno. Ne smijemo izgubiti podršku naših građana koji neće moći podnijeti da im se kaže da treba slati više novca. Kako to da mi e, ne možemo razmotriti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 pažljivo slušao što mi povjerenica rekla o konferenciji u Varšavi. Naš je predsjednik rekao da su očekivanja zapravo dala više nego što smo mislili, a vi ste rekli da možda i nisu moramo gledati koji su je učinak na globalnom planu. Nadam se da svi i dalje želite govoriti o jednom globalnom sporazumu. Činjenica da se žargon, da se riječnik promijenio nije samo po sebi nikakva naznavka napretka. Mi želimo kao evropljani vjerovati da smo puno toga napraviti. Međutim, Postoji razlika između Europe i ostatka svijeta. U Europi je sve vrlo precizno. Imamo naravno međusobne sukobe, ali druge i moćne zemlje ne prate naš rad i e, ne e, inspiriraju se našim radom. Evo primjera radi kada se radi o e, željezarama imamo antidumping u iznosu od 70%. Jako mi je drago da su prethodni govornici također spomenuli da živimo u doba krize i socijalni kontekst je sasvim specifičan. Slažem se s kolegom iz Grčke i s drugim kolegama jer u našim zemljama nema dovoljno novca za energente. Primjerice u Poljskoj 30 ili 40% troškova domaćinstva predstavljaju troškove za energente. Ne govorim ja sad to zato što će se uskoro održati e, europski izbori. Ne. Kažem to zato što me velik broj ljudi pita zašto mi moramo prihvaćati nova smanjenja, nove ciljeve i e, imati nove e, pokazatelje. Na primjer, tone ugljena po glavi stanovnika. I nije isto odakle počinjete jeste li na višoj ili nižoj razini. Zemlje koje su različite, Poljska, Portugal ili pa Grčka, u Poljskoj smo uveli jako, jako puno smanjenja. Naše emisije e, po glavi stanovnika manje su nego u Njemačkoj, a često se o nama govori kao o tome da su Poljaci veliki onečišćivači u Europi. Htio bih također reći da ako ne budemo imali globalni sporazum, da e, će to dovesti u pitanje našu borbu protiv klimatskih promjena u svijetu situacija u Europi je lošija zbog krize. Drugi su brže, se brže razvijaju, a mi ne uspjevamo doći na njihovu razinu. Nismo dakle u prvim redovima, a tri stupa postoje postoje i klima, ali i konkurentnost našeg gospodarstva kako je u Europi, tako i u svijetu. Evo, to je ono što od nas traže građani. Moramo imati građane na umu, moramo imati na umu i energetsku sigurnost. To je vrlo važno, ne smijemo to zaboraviti. Lisabonskim se ugovorom jasno kaže da e, sve odluke što se donose na nivou Europske unije ne smiju utjecati na sigurnost energetskog miksa e, zemalja članica. Kažem to zato što e, detaljna analiza situacije u pojedinim državama članicama nam e, kaže da se e, moramo pozvati na emisiju ugljičnog dioksida. Moramo uzeti u obzir i države, pojedine države i svakog građanina. Nadam se da Europska unija neće donositi odluke, a da pritom ne uzme u obzir mišljenje Europskog parlamenta. Imamo sada mnoge važne dosije na kojima radimo među inima i izvješće gospodina Šimanskog. Ja mm, mislim da zaista zbog ovakve situacije sve ove čibenike moramo detaljno proučiti. Ne budimo previše ambiciozni. Mislim da su ovi ciljevi primamljivi, ali moramo uzeti u obzir i konkurentnost u svijetu i tržišno natjecanje. Hvala. Kalhec Florence ima riječ. Izgleda da je ostao bez teksta. Kalhec, želiš li riječ? Dakle, Karl-Heinz Florence sljedeći, a potom kolega Gerbrandi. On također nije tu. Onda ćemo sada dopustiti Lindy McEwen i kolegici Suzi jer e, ova dvojica ne žele govoriti. Linda McEwen, izvoli. Hvala. Ja sam zapravo mislila da ćemo nakon toga kasnije E, izvješćivanje u pomorskom prometu, da će to biti zasebna rasprava, ali sad to spojimo? Ja sam mislila da ćemo kasnije govoriti o tome. Ne, ne, ja sam već govorila o ovoj temi, onda neću sada. Hvala kolegice De Suza. Nakon e, Varšave u svakom slučaju e, svi moramo raditi na smanjivanju emisija a drago mi je što je ova komunikacija ozbiljna i što je više institucija uključeno a posebice me veseli što je uključen e, odbor regija jer smatram da odbor regija ima najviše za reći jer oni su najbliži narodu najbliži građanima i zato smatram da je vrlo važno da su i oni sudjelovali e, u ovoj komunikaciji rekli smo da je u europskoj uniji sve propisano i to je činjenica isto tako smo rekli da lisabonski sporazum e, tretira također e, pitanje klimatskih promjena. međutim ja bih žela od općeg e, krenuti ka pojedinačnom možda je malo povezano sa sljedećom točkom a radi se o bumu cruising industrije u svijetu posebice u europi budući da dolazim iz hrvatske iz jednog e, malog ali zapravo velikog grada dubrovnika u kojemu je boom cruising industrije u zadnjih e, pet six godina što izaziva to je grad koji je zaštićen e, na unesco voj listi znači zaštićen je poznati stara gradska jezgra dubrovnika a emisije plinova koje donose e, cruising industrija je enormna i zato me jako interesira ova tema. E, mi smo nedavno govorili o integriranom pristupu upravljanja pomorskim dobrom a ovdje želim postaviti pitanje povjerenici. dakle i ovdje želimo integrirano upravljati ali isto tako moramo znati da konkretno jadransko more e, nije ...cijelo u europskoj uniji jer ima nekoliko zemalja koje ne pripadaju europskoj uniji koje ne potpadaju po ova pravila. isto tako smo tu čuli e, spominjano je pitanje e, turske. dakle ti brodovi odlaze iz venecije kroz grčku prema turskoj. na koji način e, regulirati propise da svi podliježu istim propisima premda nisu članovi europske unije? dakle zalažem se za integrirani pristup ali želim postaviti pitanje na koji način se e, zemlje koje nisu članice europske unije planiraju potaknuti kako bi slijedile primjer zemalja europske unije u smanjenju emisija stakleničkih plinova u pomorskom transportu i osim ovog e, planiranja i dijaloga koji je ovdje opisan postoje li neki konkretni koraci koje trebaju provoditi zemlje koje nisu članice europske unije i kakav bi bio njihov učinak? da li postoji neka povratna informacija uz njihov rad? to je moje pitanje povjerenici. hvala lijepo. Time smo došli do kraja naše rasprave. Sada će povjerenica imati priliku odgovoriti na pitanja i komentare. Velika hvala. Razumijem da nakon ovog dijela bit će još e, stručnjaka koji će se javljati i o nekim stručnim pitanjima će moći odgovoriti. Vidim da je tu i čitava ekipa iz komisije koja je spremna ostati ovdje i odgovarati na takva pitanja. E, što se tiče Richarda Sebera i njegovog pitanja, želim samo jasno e, odgovoriti, jer sam razumijem vašu zabrinutost koju ste izrazili, da ne bismo trebali imati zacrtane ciljeve, ovo, ono, razumijem ja to, ali ovome ovdje, e, ako, ako govorimo o pristupu korak po korak, ovo je prvi korak. Kakav god sustav željeli, bilo ono što je gospodin Skilakagis govorio da li trebamo imati neke korake ili bilo što, treba nam sustav MRV, mjerenje, izvještavanje i provjera. Dakle, to nije nikako prejudiciranje na drugi korak ili nešto što će se raditi na terenu e, i što je potrebno. Dakle, ovo je nužno kako bi se bilo što drugo dalje radilo i kako bismo napredovali među, s Međunarodnom pomorskom organizacijom. I to je sve zasnovano na dosta e, široke konzultacije e, u cijelom sektoru. Gospodin Kalas i ja smo imali e, sastanke na visokoj razini i sa, sa stručnjacima i s predstavnicima svih aspekata, svih mogućih dionika u ovom sektoru i moj dojem je takav da ovdje nudimo e, mjerenje, izvještavanje i provjeru MRV, da je to nešto zašto svi smatraju da je to osjetljiv način da se informira. Dakle, ne samo u Europi, već e, i da se potakne e, i utjecaj Međunarodne pomorske organizacije, IMO-a. Dakle, ovdje se ne radi o konkretnim ciljevima za sad odmah, već je ovo samo prvi korak kojim se ovdje bavimo. Mislim da e, je i gospodin Skilakakis e, izrazio određenu zabrinutost tim u vezi i o tome kako e, zasnovati tržište, raditi s tržištem i to je isto tako u samoj srži Međunarodne pomorske organizacije. Komisija nije u sastavu Međunarodne pomorske organizacije, ali sve države članice koje jesu bi trebale E, raditi s njim. I Sjedinjene američke države su isto tako iznijele određena konkretna rješenja s tim u vezi. Tako da mislimo da bi trebao postojati velika vjerojatnoća da Međunarodna pomorska organizacija napreduje e, na ovom planu. Ali naravno države članice moraju napredovati i pogurati da to taj dosije napreduje. I rekli da bismo se trebali primaknuti što više e, američkom planu i mi radimo već s njima, dakle to radimo što ste htjeli. I također ste rekli da bi to trebalo biti pomoć za e, uvođenje te e, planetarne, globalne scheme i upravo je to ono što se nalazi iza svog ovog našeg razmišljanja i djelovanja. Ana Rozbak je pitala e, na koji način bismo mogli E, steći uvid u e, emisije stakleničkih plinova. Pa ono što mi ovdje nudimo jest zasnovano na potrošnji goriva i o tome će postojati podaci raspoloživi. Mi želimo ovo sve e, držati što jednostavnije moguće. Ne želimo izmišljati nikakve nove stvari koje će predstavljati novi administrativni teret, već jednostavno se želimo zasnivati na onome što je već na raspolaganju. I zbog toga i postoji rasprava o ovim većim brodovima i manjim brodovima, te je jasno dakle, što se prelazi na manje brodove, e, Naravno, to predstavlja opasnost da e, to izazove dodatne administrativne terete brodovlasnicima. Rečeno je danas e, gdje su interesi ovih koji unajmljuju brodove, no to je, postoje neka dobra iskustva u sektoru, na primjer najveći danski operator e, ima jako dobra iskustva, E, i tu postoji dakle, dobra praksa koja se može pogledati za unajmljiva, e, vezi, u vezi sa iznajmljivačima. Dakle, to se iskustvo može analizirati. I samo da bude stvar jasna, ovdje nema nikakvih financija. Dakle, ni za koga. E, I zadnje pitanje gospođe Šujice o e, krstarićim brodovima o kruzerima e, jasno mi je da je to e, problematično pitanje, ali o tome ćete moći prije s gospodinom početnikom razgovarati, to nije moj portfolio, ali vjerojatno postoji drugi način, e, jedan način da se, da se rješavaju ti problemi, vi ste konkretno spomenuli Jadransko more, mislim da bi to da bi se, da bi se moglo nadahnuti uredbom za, koja se odnosi na Balkansko, Baltičko more i na taj način e, pokušati riješiti određene e, probleme koje imate, s koje susrećete na Jadranskom moru. Što se tiče pregovora, e, hvala gospodinu Seberu na tom pitanju, mi se borimo za to i potpuno se slažem s onim što ste rekli. Mislim da je to nešto gdje su nam potrebne pomoći vlada, nacionalnih zastupnika, europskih zastupnika, jer slažem s vama, to morate stalno iznova raditi. I vi i mi. I nakratko sam to spomenula na početku. Također mislim da moramo e, biti savršeno jasni o tome gdje se nalaze konkretni problem, problemi. Ono što sam ja osjetila u e, Varšavi jeste da e, svi naši prijatelji zemalja u razvoju, afričkih, progresivnih, naprednih južnoameričkih zemalja i tako dalje, da su svi oni htjeli isto što i mi. Htjeli su ambiciozan plan, no dopuste da iskreno kažem također i da sam bila malo i zabrinuta jer sam vidjela određene lakomislene, ako mogu to tako reći, da e, koji e, su velike, brojne, brojne sate potrošili da vide da li se može ponovno e, E, ubaciti određene stvari u dodatak jedan, e, druge izbaciti iz toga i tako dalje. Dakle, moramo biti savršeno jasni, svi oni, ne samo u Europi koji žele da se rješava problem klimatskih promjena, moramo svima jasno objasniti da to ne može biti urađeno ako svi to ne radimo. I kao što je gospodin Rozpark i rekao, to se odnosi na financiranje. Da, naravno da ćemo morati pomagati najmanje razvijenim i najugroženijim e, zemljama na svijetu i da dođu do održivog razvoja i isto vremeno da se smanje klimatske promjene. Dakle, mi smo isto tako voljni i spremni i pripremamo e, dosije e, o tome kako koristiti e, klimatske dosije i financije za klimatske, u vezi s klimatskim promjenama da pomognemo, na primjer, afričkim zemljama i drugim, jer neke od najrazvijenijih zemalja i, i da se dođe do privatnog financiranja. Ne može se ovdje raditi samo o financiranju gospodarstva koja su u razvoju nemaju samo taj problem financiranja i u svakom slučaju morat ćemo biti savršeno jasni po svim ovim pitanjima i ja osobito smatram da ne smijemo trošiti više e, puno vremena između ovog trenutka sada i e, sastanka u Parizu da stalno ponavljamo i ponavljamo i ponavljamo stare e, slogane i stalne stare argumente e, to ne trebaju nam nikakvi više zidovi, to trebamo oboriti, moramo stvar, raditi na stvaranju i doprinosu budućnosti. Naravno, nećemo to raditi na isti način, neki će morati davati veći doprinos od drugih i to mora biti diferencirano na određeni način, ali ta diferencijacija se neće odnositi na one koji su se razvijali 92. ili bili razvijeni 92. godine kada je ta konvencija urađena. Neki su tada dobrovoljno trebali raditi, a drugi ne. Sad neće više to tako biti. Što se tiče pitanja e, gospođe Linde McEvans, e, da, vi ste govorili o, o cijeni e, za, o cijenama za 2030. Ja vam mogu reći da je studija utjecaja da radimo na tome, tu se radi o broju ciljeva, koliko bismo ih trebali imati, ukoliko ih imamo više, više ciljeva, koja je interakcija između njih, koje su ambicije, to će se odnositi isto tako na cijenu energije, tu će se analizirati cijena energije, aspekt koji se odnosi na radna mjesta će isto tako biti odražen tome svemu. E, postoje scenariji gdje e, ima učinkovitost obnovljivih energija i koji stvaraju više i onih energija koje stvaraju više posla od drugih. Konkurentnost će isto tako biti jedan aspekt kako koristiti energetsku politiku da se potiče inovativnost, izvoz, otvaranje novih radnih mjesta, neovisnost, energetska neovisnost isto tako. Europa treba više ciljati na energetsku neovisnost, a ne na manju energetsku neovisnost. Što to znači? Prošle godine smo potrošili 545 milijardi eura za uvoz uvoz fosilnih goriva. To su novci koji su, dakle, poslani van Europe, Kataru, Rusiji i Saudijskoj Arabiji, umjesto da mi to ulažemo u Veliku Britaniju, Njemačku, Poljsku ili gdje god drugdje. Dakle, i o tome će se raditi u ovim pripremnom radu. Također postoje i subvencije za obnovljive energije, tu se radi na pitanju kako to učiniti na e, isplativiji način. Dakle, oni među nama koji žele da se i dalje razvijaju obnovljive energije u Europi, morat će moraju pomagati obnovljivim energijama jer neke obnovljive energije nakon 2020. godine će biti zastarjele, odnosno, pardon, će i moć će biti održive, tako da ih više neće trebati financirati ili subvencionirati ili na drugi način da ih... Dakle, sve to su stvari koje ulaze u tu analizu, a u svakom slučaju neka, neke od stvari, e, to su neke od stvari, ono što ja želim e, ostvariti kroz ovo, jeste da vidimo što su, što je napravljeno, a što nije. Znam da u ovom trenutku se vodi rasprava u Jedinom kraljevstvu o e, cijeni e, troška e, za struju i plin u Jedinom kraljevstvu i to su računi koji će biti povećani za 112 funti godišnje, a ukoliko živite i radite u Manchesteru, to je stvarno puno. I, I znam da ste imali jednu raspravu u britanskom parlamentu s tim u vezi energet, troškovi energetike, klimatske promjene i tak, to je nešto što može objasniti 35 funti od ovih 112 funti. Dakle, tu postoji ipak veliki, velika razlika u cijeni, a onda to bi trebalo pitati dobavljače. E, zašto je tome tako. Dakle, moramo imati jasne činjenice i saznati koje su jasne činjenice podaci u ovoj cijeloj raspravi. Isto tako moramo imati jako učinkovite, e, štedljive e, sustave u Europi, e, isplativ, isplativu cijenu klimatski isplativu cijenu isto tako, ali moram jednu stvar reći, ako postoji samo jedna stvar koja mo, koju trebamo raditi da dobijemo što jeftiniju mogu... Ako je jedino cilj da, da imamo što jeftiniju energiju, onda, onda trebamo raditi s Onda je to jasno, ali ne možemo imati smislenu klimatsku politiku. Dakle, u komunikaciji, međusobnoj komunikaciji moramo biti jasni, ono što je Richard govorio malo prije, dakle, ne možemo preći na e, nisko ugljičnu, e, napraviti tu nisko ugljičnu tranziciju bez ikakvog, ikakvog troška. To će, to će nas koštati. Naravno, to će imati svoju cijenu i to veliku cijenu i to je teško ponekad objasniti i shvatiti. Evo, sami kraj e, želim odgovoriti gospodinu Šimanskom koji je spomenuo one koji su već uložili veliki napor to je jedan od onih elemenata koji dolaze kad govorimo o kriterijima, indikatorima, reći što, što je fair, što nije fair. Naravno, u budućim sustavima vi ne, bi ne smijete biti kažnjeni ako ste među onima koji su najviše e, truda uložili. Dakle, to je još jedna od onih stvari koje treba uzeti u obzir e, ako ste obavili veliki posao već. No, u svakom slučaju mi želimo e, uložiti svi trud, svi mi, čak i oni koji nisu, e, čak i oni koji su već puno uradili, treba će i dalje puno truda ulagati. No, glavna stvar jeste kako da svi e, budu na našoj strani i to će u iduće dvije godine biti ta velika borba da svi zajedno radimo. Hvala. Hvala lijepa Koni Hedegard na ovom opsežnom odgovoru na postavljena pitanja. Želimo vam puno uspjeha u sljedećim tjednima na putu prema Parizu. To mora postati uspjeh, tamo moramo nešto postići, e, nešto konkretno na bolju, putu u bolju budućnost što se tiče klime, ali i što se tiče ekonomske situacije, jer te dvije stvari su međusobno povezane. Hvala vam lijepa. So, Hvala lijepa. A sada se e, opet vraćamo na naš e, konkretni posao. Dakle, izvješće kolege Skila Kakisa. Dakle, zašto, o čemu se tu upravo radi, kod ovoga o čemu smo upravo razgovarali. Dakle, želimo regulirati pomorski prijevoz i sada riječ dobiva izvjestitelj da bi nas uveo u temu. Izvoli kolega Skilakakis, izvolite. Ja ću biti vrlo kratak jer sam već puno stvari e, obradio u prethodnom javljanju. Tako da želim dodati samo još nekoliko eventualno kornih stvari. Jedna od njih, dakle neću, neću, neću sad imati opći uvod, to sam već odradio, sad ću preći na konkretne detalje. I tu se radi o podacima koji će biti objavljeni. Moj prijedlog jest da treba objaviti sve podatke, ali na anoniman način, odnosno anonimno prikazati ime broda i, nje, i tvrtke koja je, čije je vlasništvo brod. Na taj način ćemo e, moći zadovoljiti e, učinkovitost, što je cilj komisije, ali ćemo e, spriječiti neke pogrešne, neka pogrešna tumačenja. Jer mora se razumjeti da je učinkovitost broda jako jako važno jer nije samo učinkovitost, energetska učinkovitost nije nešto što, e, na što utječe samo gorivo, već vrijem, vremenski uvjeti, vrijeme koje protekne od luke do dokova, dakle jedan dok jedan brod može biti jako učinkovit energetski u, ono vrijeme, u onom periodu kada su propeleri čisti, ali nekoliko godina kasnije kada se ponovno e, odvede na remont taj brod, ispostavi se da je njegova energetska učinkovitost puno slabija. Evo, na primjer, ako imate e, put od Francuske do Alžira. E, brod je pun, jer uvoz, Alžir uvozi puno, ali se brod vraća prazan. Dakle, koja je energetska učinkovitost u ovom slučaju? Ponekad naime isto tako se mora brzo putovati i e, zadnja i tu se više troši i ja bi mogao još puno toga nabrati, ali evo zadnji element koja, e, o energetskoj učinkovitosti mjerenje šta treba mjeriti masu ili težinu jer energetska učinkovitost je skroz druga stvar ukoliko je brod težak ali ako je ali ovisno o masi odnosno o volumenu e, tereta, to, to mogu biti lake stvari, ali koje zauzmaju velik prostor. Dakle, vidite, to su dva različita mjerila. I iz s tog razloga su Amerikanci u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji iznijeli tri e, prijedloga, jedan sa transportnim poslom, drugi bez i treći je zasnovan na sljedećem, na vremenu plovidbe. I ja predlažem da se vrijeme plovidbe zadrži u našim mjerenjima, jer ono je relevantno, naime, može se tu dosta važnih informacija dobiti na temelju vremena plovidbe. Teretni brod neće ostvariti, nećemo moći ostvariti savršenu učinkovitost, odnosno najbolje mjerenje o njegovoj energetskoj učinkovitosti ako budemo samo jedno mjerenje zadržali. No, ne želim govoriti ovdje samo o, konkretnim specifikacijama, no mislim da e, i komisija ima tu što što za reći. Mislim da e, su čvorovi isto tako brzina, dakle e, važna stvar, jer ova studija Europske organizacije za okoliš, ona tvrdi da postoji pozitivni i negativni učinci koji su jednako važni kao ispuštanje CO2. Tako da postoje jako velike nesigurnosti još u ovim mjerenjima i isto tako čvor, odnosno brzina je povezana s načinom na koji je e, motor e, izgrađen. Dakle, motori mogu biti namijenjeni za veću brzinu ili za manju brzinu. I na temelju svih ovih nejasnoća koje su dosta, dosta, dosta velike, jer naime kaže se e, da brzina može smanjiti metan i mislim da je to nešto što je važno mjeriti. A što se tiče sumpora, odnosno sumpornog oksida, e, to će se uveliko povećati u razdoblju 2030. nadalje. Dakle, mislim da to treba imati, uzeti u razmatranje. Ja nisam predložio da se čađa i druge stvari e, obračunavaju iz pustog razloga što to u ovom trenutku nije dovoljno važno barem kao, oni kao zagađivači nisu toliko važni. Tako da predlažem da se mjerenje CO2 CO2 i dušični oksid e, uzmu razmatranje, ali ne ovi drugi, jer to su one dvije ključne stvari. Hvala lijepa. Sada ćemo čuti predstavnike izvjestitelja u Sjeni. Otvaramo sa Lindom McKeven, a potom Karl i Ana Rozbah dobivaju riječ. Linda, izvoli. Hvala predsjedniče. Da, ja sam od Kriton Arsenisa dobio dobila dopis koji se ispričao što nije tu, i ne osjeća se dobro i zamolio me da e, iznesem e, njegove stavove o ovom prijedlogu. Najprije, također sam čula ono što je povjerenica rekla o opremi za dušni oksid, no Kriton pozdravlja prijedlog izvjestiteljice i smatra da bi trebalo ipak proširiti e, elemente, smatra da bi više trebalo toga mjeriti, e, ne samo CO2, ugljični dioksid. On je skeptičan što se tiče e, toga da se izbace e, manji teretni brodovi, te kaže da trebaju precizni, precizni podaci o svim brodovima i ne smije se e, dakle zanemariti sekundarno tržište brodova. E, što se tiče pitanja povjerljivosti podataka, on podsjeća na to da, da je većina činjenica već dostupna u carinskim deklaracijama, na primjer. A kada je riječ o metodama mjerenja e, potrošnje goriva, e, mora se istaknuti da sve nisu dovoljno precizne i vjerujemo da bismo trebali e, postupno preći na neku, neke druge, dakle vidjeti koje su najbolje metode i preći na njih. Podupire metodologiju, pristup komisije i smatra da e, Međunarodna pomorska organizacija treba ovlasti e, daljnji rad e, preko delegiranih pod akata. Hvala i ja, evo, moja kolegica je bolesna pa ću ja reći nekoliko ime, riječi u njeno ime, a to je da i ona također pozdravlja dakle prag, tonski prag i da se, da se smanji dušikov oksid, dakle tu se potpuno slažemo, no međutim ne smatramo da to nije dovoljno da se samo mjeri izvještava, to je samo prvi korak. Mi želimo da u to bude uključen i ITS sustav kao što je to 2008. godine izglasano i tada je već e, bilo dogovoreno da Međunarodna pomorska organizacija ako to ne uradi do tada onda da mi to radimo i mi se držimo tih zahtjeva i želimo da se to e, uradi. U slučaju da vijeće nije na to spremno odmah sad onda ćemo mi e, e da, tražiti kratak rok da se to odradi, jer to je već bilo u uvodnim napomenama rečeno, e, u uvodnim napomenama vijeća. Također, e, jako sam alergičan na ovu, ovo pitanje povjerljivosti, tu je amandman 59. Što se mene tiče, povjerljivost treba biti uvijek izuzeće i isključivo u najnužnim slučajevima. I Mislim da tu nema nikakvih jako, jako osjetljivih e, podataka i mora se pronaći rješenje e, za to. E, inače što svega ostalog tiče, hvala vam i veselim se daljnjem pregovoru o kompromisa. Hvala, sada ima riječ Ana Rozbah. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja se slažem sa e, izvjestiteljem, ali ja govorim u ime izvjestitelja u, sjeni koji nažalost također ne može biti ovdje i koji ima malo drugčije stalište od mog osobnog. Dakle, sad ću izreći ono što on e, želi reći. Komisija je predložila da brodovi veći od 5000 bruto registarskih tona su područje primjene. E, naš izvjestitelj u smjeni smatra da to nije razumno i da bi tre, područje primjene, da se ne bi trebalo proširiti na brodove iznad 400 bruto registarskih tona jer bi to dovelo do, veće do većeg administrativnog opterećenja također što se tiče pitanja pokrivanja i drugih vrsta emisije. Te dvije, ta dva pitanja bila bi veliko opterećenje za brodovlasnike i za e, tijela koja bi bila e, e, obavezna kontrolirati, provoditi kontrole. To bi dovelo do nepravilnosti i porasta prevara jer bi bilo nemoguće kontrolirati. E, već CO2 emisije nismo u stanju kontrolirati. To bi bilo preveliko opterećenje za one brodove koji e, voze na kratkim e, rutama, na primjer za trajekte. Nadalje, dakle još ta tema trajekata je tema o kojoj bismo još trebali raspraviti nadalje za, da, za, za njih bismo morali naći drugu metodu mjerenja. Hvala lijepa. Sada e, predstavnici komisije imaju riječ. Hvala. Gospodine predsjedniče. Mislim da ono što je važno kad pogledamo ovaj prijedlog je da naš prijedlog smo pokušali uskladiti sa međunarodnim e, sporazima i želimo biti kako umjereni, tako i konstruktivni i zadržati osnovna načela evropski, evropske politike e, i evropskih ciljeva. Ako smijem samo nekoliko komentara i e, observacija. Kao prvo, informacije o kojima se mora izvješćati bi se morala izvještavati. Transparentnost je jedan od naš, e, naših osnovnih ciljeva. Dakle, e, kako bismo e, omogućili donošenje odluka koje bi za posljedicu imale veću energetsku učinkovitost. Dakle, obično se govori o omjeru između e, potrošnje goriva i pružene usluge. Kad bismo isključili teret iz određivanja energetske učinkovitosti, usporedba e, učinkovitosti različitih brodova je zapravo komplicirana i traži veliku količinu iskustva. Međutim, akteri u tom gospodarskom sektoru su u stanju upotrijebiti raspoložive informacije pri donošenju svojih odluka. Mi samo predlažemo e, izvještavanje o godišnjim brojkama, a ne o brojkama za pojedinačna putovanja. Dakle, oni koji budu imali pristup podacima neće moći e, iz njih izvući osjetljive podatke i povjerljive podatke. E, podaci o teretima su već sada dostupni, na primjer iz sigurnosnih razloga Tako da ovaj dio praćenja u ovom našem e, prijedlogu za praćenje, izvještavanje i provjere je već sada zapravo e, dostupan. E, vađenje tereta, faktora tereta iz ovog našeg prijedloga bilo bi te, otežalo bi Otežilo bi zapravo e, stjecanje sveobuhvatnih informacija i kompletne slike i otežalo bi međunarodne pregovore. Dakle, transparentnost je doista od ključne važnosti za MRV. Mi želimo osigurati da MRV dopu, e, da nam omogući da uvedemo neophodne poticaje u sektoru kako bismo uspjeli postići e, ciljeve koje smo, si postavili. Samo energetska učinkovitost e, samo E, pravo, e, samo dostupnost pravih informacija omogućava donošenje e, pravih poslovnih odluka. To danas još nije slučaj. Dakle, radi se o tome da se koriste svaka preuranjena odluka na razini Europske unije bilo, značila bi rizik da se e, ugroze budući pregovori i uloga Europske unije u njima. Naš pristup je da budemo e, praktični e, pokušali smo dizajnirati isplativ sustav e, sa što manje administrativnog opterećenja. Kako ne bismo e, opteretili brodarski sektor. Troškovi se mogu lako izračunati na temelju već dostupnih informacija koje već stoje na raspolaganju za gotovo sve brodove. Najjednostavnije metode e, monitoriga na temelju potrošnje goriva neće biti dovoljne i ne bi pomoću takvih metoda ne bismo postigli e, nikakvu dodanu vrijednost e, E, sve što se tiče ovih drugih e, tvari odnosno emisija drugih e, štetnih tvari to bi zahtijevalo kompliciranu i skupu opremu za mjerenje i osim toga tu nemamo praktičnog iskustva i tako da nemamo niti pra, precizne i točne informacije što se tiče troškova koje bi to donijelo Dakle, mjerenje dušikovih oksida vjerojatno bi bili veći od 100.000 eura po brodu, a to bi značilo da bi e, za taj sektor to dovelo do značajnih poteškoća. Dakle, nadziranje svih e, polutanata je dakle komplicirana tema, mi smo otvoreni za sve E, prijedloge koji su međutim ekonomski izvedivi, financijski izvedivi i realistični. Rekla bih još e, reći nekoliko riječi o ovoj nižoj e, nižem pragu što se tiče bruto registarskih tona, odnosno područja primjene. 5000 bruto tona je po našem mišljenju dobra granica i snižavanje te granice bi povećalo postotak sa 55% flote na više od 90% flote, a time bi se pokrilo samo 10% više od ukupnih emisija. Dakle, promjena područja primjene koje predlaže izvjestitelj bi značilo veće troškove, a manji učinak. To bi i povećalo troškove ovog prijedloga za sektor sa 80 milijuna eura na 148 milijuna eura, što bi imalo veći utjecaj na mala i srednja poduzeća. I na kraju rekla bih samo još e, nešto kratko o ovome što su rekli Linda McEwen i izvjestitelj u ime zelenih, e, govornik u ime zelenih. 2008. su vijeće i parlament e, zatražili prijedlog za smanjenje emisije brodova Međutim, u međuvremenu su se dogodila, dogodile neke važne stvari u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji. Stručnjaci e, intenzivno rade na tome i ulažu se veliki napori e, da se postigne e, globalni dogovor. Zato je važno da Europska unija bude dio tih globalnih nastojanja kako bismo dali konstruktivan doprinos tim e, razgovorima. Dakle, e, ovaj pristup e, uvođenje sustava mjerenja izvještavanja i provjere mi smatramo je primjereno u, u, u ovim okolnostima. Hvala lijepa komisiji na odgovorima na pitanja. Za kraj ponovo riječ ima izvjestitelj. Izvolite, gospodine Skilakakis. Ja ću biti vrlo kratak o nekim konkretnim temama. E, Amerikanci u svojim posljednjim e, dokumentima ne uključuju e, transport. Ako se transport isključi, onda ćemo mi morati ili promijeniti naše naš prijedlog ili ćemo imati dva sustava MRV-a, jedan globalni, jedan europski. Ako Amerikanci ili Međunarodna pomorska organizacija odluče uključiti i transport, onda mi možemo promijeniti naš prijedlog jer to neće biti politički teško promijeniti. To je moje mišljenje. Drugo, Naravno, ako imamo na raspolaganju sve podatke, oni su onda pouzdani i usporedivi. Mm, dakle, ako se dodaju imena brodova i kompanija, to ne smanjuje e, pouzdanost i usporedivost podataka. Dakle, imenovanje e, kompanija i brodova koje nisu e, učinkoviti, jer, na primjer, iz dobrih razloga kao što su vremenske poteškoće ili različite e, rute, onda nemamo dovoljno materijala za indeks energetske učinkovitosti ako želimo imati e, e, reguliranu energetsku učinkovitost onda to tako trebamo i nazvati po mom mišljenju je li energetska učinkovitost ovdje uopće pitanje kojim se bavimo dakle hoćemo li onda potpuno izbaciti načelo e, zagađivanja jer ako govorimo samo o energetskoj učinkovitosti, onda time e, iz, e, iz priče ispada zagađivanje. Ako nam je glavno pitanje energetska e, učinkovitost, onda će zagađivanje prilikasnije ispasti iz slike, a ja mislim da to nije put kojim trebamo krenuti i to, za to ću se zalagati. E, ovo što se tiče područja primjene, e, rekli ste da bi e, da bi to značilo samo 10% više emisija. Na sredozemlju bi to E, bi omogućili dakle jedno čvorište, jednu središnju luku za te e, male brodove čime bi deformirali situaciju. E, ja mislim da to ne bi bilo dobro. Upravo sam rekao da, je, da sam sad imao e, efekt deja, vu, dakle ovo je ista rasprava koju smo vodili i o zračnom prometu. Dobro, time smo došli do kraja naše rasprave. E, rok za amandmane je 4. prosinac u 12 sati. Raspravu o amandmanima imat ćemo 22. siječnja ovdje na odboru. E, glasat ćemo 30. siječnja, a na plenumu onda nadam se u travnju. Kao i o mnogim, mnogim, mnogim drugim izvješćima. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi i e, zamijenili sve kolege. Vidjet ćemo se e, popodne ponovo sa bivšim ministrom za zaštitu okoliša iz Poljske koji je bio i veleposlanik Poljske vlade za klimatsku politiku e, i razgovarat ćemo s njima, a, za, a sada vam želim ugodnu pauzu za ručak i dobar tek.